Eh, hvala lijepa. Eh, drago mi je što mogu uzeti riječ u ime komisije. Nastavit ću na engleskom. Za nas je ovo pravi trenutak da napravimo jednu, eh, jedan pregled našeg stajališta u vezi sa situacijom u Egiptu. i da vidimo e, kako se odvijaju naši programi u vezi sa Egiptom. E, što se tiče pojačavanja naših napora u pogledu upravljanja, demokratskog upravljanja. U nekim dijelovima teksta e, riječ je o projektima koji su u tijeku gdje tek trebamo donijeti svoja definitivna stajališta. E, mi u komisiji gledamo e, Egipat kao e, probu naše politike u pogledu cijele regije. Povjerenik Füle uz podršku parlamenta provodi politiku koja naglašava da smo e, da inzistiramo na socijalnom razvoju i uključivoj demokraciji to je bio naš pristup koji je također rekao da moramo razviti programe e, koji sadrže poticaje ali također i naša opredeljenja e, što znači i preuzimanje obaveza za financijsku pomoć. E, Egipat e, kakav je danas je na e, raskrižju i u svakom slučaju će biti test za ispravnost naše politike. Mm, želim da želim naglasiti važnost da ostanemo čvrsti kod svojih stajališta i učinimo ono što moramo u vezi sa Egiptom, fokusirani na ekonomski i gospodarski razvoj, pomoć e, onim najpotrebitijima, e, podršku civilnom društvu u Egiptu i e, inzistirajući na važnosti poštivanja ljudskih prava i E, podržavajući demokratske procese. Mi smo imamo cijeli jedan niz inicijativa koje sa kojima ćemo nastaviti čim se ova situacija stabilizira. E, naravno, potrebno nam je političko vodstvo e, i od strane Europskog parlamenta. Dakle, potreba nam je jedan kolektivni europski pristup i europsko stajalište. E, e, drago će mi biti saslušati dalje komentare i pitanja. Hvala lijepa. Sljedeća govornica gospod Gospodin Pinkston iz Europskog revizorskog suda. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala na e, pozivu da predstavim e, naše specijalno izvješće e, vezano za Egipat. Glavni cilj revizorskog suda je da stvori dodanu vrijednost za političku raspravu i mi to radimo na temelju vrlo stroge metodologije. Dakle, kad e, počnemo e, reviziju e, koja provjerava efikasnost naše politike, onda se, onda se za, zapravo bavimo glavnim pitanjima. U ovom slučaju glavno pitanje je bilo sljedeće. Da li je Europska komisija i da li je služba za vanjsko djelovanje, da li su na efikasan način e, proveli europsku e, vanjsku politiku nakon e, proljetne revolucije 2011. Pritom smo pokrili dva područja, a to je jedno je e, period pod predsjednikom Ubarakom i drugo e, period pod predsjednikom Morsijom. Jedno od glavnih pitanja dakle odnosilo se na upravljanje odnosno dva ključna područja upravljanja, prvo demokracija i ljudska prava i drugo e, upravljanje javnim financijama i borba protiv korupcije. Dakle, to je bilo ono čime smo se mi pozabavili e, od 2007. do rujna prošle godine. Dakle, to je ono što smo mi analizirali i nadam se da e, svi član, da su svi članovi odbora imali vremena pogledati dokument e, svaki od naših, u svakom od naših dokumenata naći ćete pitanje postavljeno pitanje, potim e, cijeli niz e, zapažanja i komentara i na kraju zaključke i preporuke. Dakle, što smo našli? Zaključili smo da sve u svemu komisija i služba za vanjsko djelovanje nisu uspjeli europsku e, podršku e, Egiptu e, organizirati na efikasan način. Zašto je odgovor ne? Zbog dva razloga. Kao prvo, vrlo teška vrlo teški uvjeti u Egiptu, a također i nedostatak volje od strane predsjednika Mubaraka i predsjednika Morsija, dakle od strane egipatske strane. I drugi razlog, nedostatna suradnja između komisije i službe za vanjsko djelovanje. Toliko o našim zaključcima. Mogao bih pozvati članove odbora da pogledaju nekoliko E, dijelova našeg dokumenta, na primjer e, članak 47, ako je 60%, pokušat ću zaključiti, dakle ako ukup, otprilike 60% naše pomoći je dato u svrhu podrške proračuna kako bi se e, omogućilo omogućio sustav e, podrške javnom, javnim financijama. Međutim, u činjenica je da u Egiptu do sada ne postoji e, ured za, državni ured za reviziju, dakle nema revizije jednog bitnog velikog dijela proračuna, nema jasno, e, jasne kontrole trošenja novca od strane predsjednika. Radi se o 4 milijarde eura u posljednjih nekoliko godina. Dakle, postoji cijeli niz problema u vezi sa upravljanjem javnim financijama, a što po našem mišljenju e, je nešto čime e, se moramo pozabaviti. Također bih htio skrenuti vašu pozornost na drugu točku, a to su ljudska prava i demokracija. Mislim da je jasno da u Lisabonskom ugovoru u članku 21 stav, stavak 1 je vrlo jasno, jasno rečeno da se ljudska prava moraju poštivati. E, to je u svim našim e, temeljnim ugovorima vrlo jasno. Dakle, ako jednostavno pogledamo činjenice e, kako je trošen novac i, i naše kriterije e, tu nema dvojbe. Hvala lijepa gospodine Pinksten. A sada imam popis sa 14 imena e, članova koji su se javili za riječ. Svatko će imati minutu i pol i ja vas lijepo molim da se pridržavate tog vremenskog ograničenja. Ne pridajem riječ gospodinu frank. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da je svima dobro poznata situacija u Egiptu. Prošli tjedan smo usvojili rezoluciju našeg parlamenta. Morali smo je u zadnjem trenutku izmijeniti kako bismo uzeli u obzir najnoviji razvoj događaja. Radi se o konfrontaciji, o daljnjoj polarizaciji, izgubljeni su ljudski životi a ono što ne želimo vidjeti je još krvaviji e, sukob, građanski rat i daljnja e, eskalacija situacije u zemlji. Naravno, e, revizorski sud je ustanovio da sredstva nisu upotrebljena na efikasan način, međutim da jesu da smo mogli izbjeći ovu situaciju nisam siguran da bi to bilo moguće. Zapravo mislim da je pitanje sada što ćemo sada dalje sa našom sa pomoću, sa našim preuzetim e, e, sa onim na što smo se obavezali e, situacija je takva da će muslimanska braća u e, sljedećim izborima vjerojatno izgubiti e, vojni udar, odnosno ljudi na ulici e, će tu naravno odigrati svoju ulogu. Mislim da u ovim uvjetima, u ovim okolnostima mi trebamo podržati proces koji će dovesti do sljedećih izbora koji mora biti uključiv. Mislim da moramo zadržati kontakte kako bi se e, spriječila eskalacija konflikta. Hvala lijepa, gospođa Gomez nedavni nemiri u Turskoj podsjetili su nas da je demokracija više nego samo izbori. Naravno, izbori jesu važni, ali ja vjerujem, ja sam iz zemlje gdje smo vidjeli da je vojni puč eh, s vlasti svrgnuo diktaturu, E, dakle, vrlo je važna i e, interakcija međunarodne zajednice i jasna poruka koju bi Europska unija trebala poslati, mislim da je od velike važnosti. E, dakle, slažem se sa kolegom Salafrankom da trebamo podržati izborni proces u Egiptu samo ako je istinski i uključiv i naravno e, ako će doprinijeti uključivom upravljanju u Egiptu. Ja bih htjela, htjela uputiti gospodina Leona da nam objasni koje su snage trenutno u igri. Znamo da salafisti igraju jednu ulogu i da podupiru vojnu intervenciju, ali kakvu ulogu sada igraju u e, stvaranju nacrta zakona, odnosno nacrta novog ustava, gdje e, ženska prava e, do sada nisu bila poštovana, a mislim da je važno inzistirati na tome kao i na slobodi govora, slobodi izražavanja. Hvala lijepa. E, gospođa ima riječ. Hvala predsjedniče. E, mislim da je važno što se dogodilo u prošlih nekoliko dana, ali da je važno i što će se dogoditi u buduće. E, važno je da nam mora biti jasno da E, nije naša uloga da cenzuriramo ili arbitriramo u onome što se događa. E, moramo samo jasno izraziti da e, je ovakva situacija neprihvatljiva. Moramo pričekati sljedeće vijeće naših ministara vanjskih poslova koje će se održati uskoro. Mislim da je važno da u sljedeća dva tjedna krenemo u pravom smjeru jer u jer ako krenemo u krivom smjeru to će imati e, značajne posljedice i mislim ako sve zemlje članice e, pošalju jasan signal da bi to e, odigralo važnu ulogu. Moramo reći da je važno da se sljedeća dva tjedna dobro upotrebe, inače će to imati značajne posljedice, ne samo političke. I kao drugo što se tiče uključivosti i eskalacije, sigurno je E, to kompleksna situacija e, u, u, u igri su e, mnogi akteri neki samo se samo zovu liberalnima međutim pitanje je kako međunarodna zajednica može postići jedinstvo zar nema načina da se organizira konferencija skupa sa drugim akterima gdje bi trebali sudjelovati Saudijska Arabija i Katar, na primjer? Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Nec. Gospodine predsjedavajući, najprije bih htjela zahvaliti e, svim panelistima što su doprinijeli ovi ovoj raspravi. Ja se sjećam da smo u našim prethodnim raspravama o Egipti pona, ja nekoliko puta ponovila e, e, ono što sam ja nazvala scenarij alžirskog tipa gdje ishod izbora nije bio zadovoljavajući niti za stanovništvo niti za e, međunarodnu zajednicu bojim se da ovo što sad vidimo na neki način također jedan alžirski scenarij što je vrlo zabrinjavajuće jer prvo pitanje bi trebalo biti što možemo učiniti da spriječimo erupciju e, građanskog rata ako se e, e, nastavi sa pozivima na borbu to je naravno recept za rat to bi trebala biti naša prva briga kao što je kolega Branner e, predloži, kolegica Branner predložila, koja god sredstva se mogu upotrijebiti, koje god načini vršenja pritiska, mislim da ih trebamo upotrijebiti kako bismo spriječili takav negativan razvoj događaja. Moramo e, doprinijeti tome da se proces odvija e, smjerom, dobrim smjerom. Mislim da moramo nastaviti raspravu o ovoj temi. Hvala. Zastupnik Tanok ima riječ. Hvala predsjedavajući. Ja sam i u Strasburu nešto rekao na ovu temu. Osobno pozdravljam vojnu intervenciju u Egiptu kako bi se izbjegla opasnost od eventualno civilnog rata i kaosa. A što se tiče masovnog odbijanja nekompetentnosti vlade, e, Mursijeve vlade i pokušaja da se Egipat pretvori u šerijatsku državu e, gdje se progoni kopska manjina i tako dalje. U ime svog kluba zastupnika e, smatram da se trebamo aktivno angažirati sa prijelaznom vladom. Oni bi trebali ostati na vlasti samo onoliko koliko je potrebno da se organiziraju demokratski izbori za novi parlament i predsjednika. E, naravno, bilo je mnogo uhićenja i moje pitanje je u kojoj mjeri su oni legitimni iz sigurnosnih razloga i žele se spriječiti naoružana reakcija islimista, a u kojoj mjeri je to naprosto osveta od strane nove vlade. I kako komisija ocjenjuje opasnost da bi Egipat mogao postati utočište džihadista iz Sirije, Libije i tako dalje, gdje bi se zapravo moglo pokušati destabilizirati tu zemlju naoružanom terorističkim otporom. Hvala, zastupnica Luzing. Hvala lijepa, ja dijelim e, stajališta da ne možemo jednostavno govoriti o vojnom puču e, jer, jer e, su tu zamjetne progresivne progresivna stajališta vojske, tako da u buduće moramo biti vrlo oprezni e, kako međutim ne bi došlo do e, ambicija da e, vojska ostane na vlasti. Ako želimo politički pratiti procese u Egiptu, onda moramo voditi računa o tome da se ispune zahtjevi stanovništva, jer radi se o jednom širokom, moćnom pokretu koji traži e, svoje slobode i mnogo toga. Dakle, moramo se zapitati da li smo, da li smo možda krivo procijenili ulogu e, muslimanske braće e, prilikom posjete kancelarke Merkel, Merkel njemački ministar vanjskih poslova je rekao da jednu krivu e, procjenu situacije i želim pladirati e, na e, da se prate zahtjevi stanovništva i da se podubru, podupru više od 60 protagonista civilnog pokreta koji su sudjelovali u revolucionarnim procesima, mislim da ih moramo shvatiti ozbiljno i podržati. Hvala lijepa. Panceri. Hvala lijepa. Moram vrlo iskreno reći da mi mi ponekada bilo drago da čujem i rezoniranje onih koji stalno rade na Egiptu a ne da stalno prelazimo iz jedne faze u drugu bez da se pitamo jesmo li napravili sve što smo mogli napraviti. A isto tako e, da se ne osvrćemo na ulogu koju u tome igraju Amerikanci u ovom periodu za koje mislim da je jako negativno. Uprotivno mi se čini da ćemo mi samo u našim izvješćima imati birokratsku analizu onoga što se događa u Egiptu. Evo, to sam sada rekao, a, jer u protivnom možda nećemo moći stvarno shvatiti što se tamo događa i što bi se još moglo dogoditi. Ja mislim da se već osjećaju posljedice vojnog puća i da će se to sve više osjećati. A iz ovoga korist vjerojatno neće izvući toliko muslimanska braća, već salafiti. I oni na vrlo lukav način e, sada reagiraju nakon ovog državnog udara. Ja mislim da mi moramo igrati posredničku ulogu jer e, kao što je rekao gospodin Leon, mi smo upravo ti koji smo sa svima razgovarali u tom periodu, a s druge strane moramo zaista staviti na raspolaganje dovoljno financijskih sredstava, jer će financijska e, kriza nešto što će se jako osjetiti u svemu ovome. Gospodin Danžon. Hvala gospodine predsjedavajući. Najveća arapska zemlja kliže prema građanskom ratu i tu se nalazimo u situaciji da zapravo nemamo na raspolaganju e, konkretne mjere pa zato nižemo izjave dobre volje, dobrih namjera. Ne znam, možemo li očekivati alžirski scenarij, e, portugalski ili turski scenarij, mislim da ne treba brzati s analogijama. Isto tako mislim da smo pomalo naivni nakon bitke otkrivamo da eh, je muslimansko bratstvo imalo određeni program koji nam baš i ne odgovara. Eh, to tek sada otkrivamo nakon Egipćana. Otkrivamo da je vojska bila i ostala u središtu igre. Jesmo li održali direktne veze s vojskom da bismo znali e, što oni smjeraju. I otkrivamo da e, Egipat nije demokracija prema švedskom modelu. E, vidim velik broj ministara vanjskih poslova koji pozivaju na povratak eh, na ustavni poredak. Međutim, on postoji te godinu dana. Prema tome, takve izjave su odlične za našu javnost, ali nemaju nikakav operativni učinak na ovako osjetljivu i nestabilnu situaciju kakva je u Egiptu. Dakle, apsolutni formalizam kada je riječ o poštivanju institucija je dobra stvar, ali to nam neće dati težinu u rješavanju krize. I osim toga, na izvjestan način, ono što je pokazao revizijski sud, stoji. Eh, imamo pomoć koja je političke i financijske prirode iznimno formalizirana, vezana uz postojeće institucije i vidimo kakve je to rezultate dalo. Mi smo, nemamo veze sa situacijom, stvarnom situacijom na terenu. Europska unija bi trebala biti snaga koja bi mm, sa svima mogla razgovarati. Jesmo li sa svima pregovarali. Mi kasnimo i vidim da smo naivni i otkrivamo tek sada koje su snage na dijelu Egiptu. Ja se slažem sa realnom ocjenom kolege Tanoka i mislim da postoje neke situacije u kojima e, vojni udar e, do kojeg je došlo e, svakako je bolja opcija od drugih opcija. Naravno, vojska ne smije zadržati vlast, ali sumnjam da oni to i žele. Hvala. Podsjećam da će prevođenje biti e, dostupno do 12.40, nakon toga prelazimo svi na engleski. E, Romero Lopez. Hvala. Što bi Evropska unija trebala poduzeti u Egiptu? Kao prvo, mi želimo naravno izbjeći da dođe do građanskog rata. Sukob koji je prozročio nekoliko žrtava ne znači isto što i sukob većih razmjera. E, zatim drugo, ono što možemo učiniti je da u skladu sa svojim mogućnostima pokažemo da Europska unija može e, privesti kraju postojeći nesporazum. E, dakle, bez obzira tome koje su snage na dijelu, treba nam prijelazna vlada u određenom vremenu e, i to treba funkcionirati kroz politiku, a ne načelo sukoba. Mislim da bi to bio dobar doprinos i svaka naša ocjena bi mogla biti dobrodošla. E, naravno, politički postupak je zahtjevan, mi moramo nametnuti suradnju koja trenutno ne postoji. Inače će e, vojska biti, imati svako opravdanje da nastavi raditi ono što čini trenutno. Sljedeći govornik. Hvala. Ja cijenim oprezni stav Bernardina Leona e, vezano uz stajalište Europske unije o krizi. Arapsko proljeće je tek počelo. To je proces koji će dugo trajati, bit će uspona i padova, mnoštvo paradoksa, kao što je kolega naglasio, i mi se moramo pripremiti za tu dugu trku i ne možemo očekivati da će se situacija s mjesta stabilizirati. I tko misle da će prodemokratske snage na kraju izabrati islamiste? Dakle, nema islamističkog rješenja, oni koji su to mislili bili su u krivu i e, pogreška je bila podržati Mursija. Mislilo se da će Mursi stabilizirati Egipat kao glavna kulturna i socijalna snaga. E, ta pogreška koju su učinili Amerikanci nešto je što moramo izbjeći. Moramo se koncentrirati na dugoročnu potporu institucijama, gospodarskom oporavku i bilo bi pogrešno razmišljati sada o tome da se obustavi e, naša pomoć Egiptu, jer pogoršanje ekonomske situacije uistinu bi moglo prozročiti katastrofalne posljedice. Bilo bi pogrešno za Sjedinjene američke države da ovih 1,3 milijardi dolara koliko daju za civilnu pomoć da to obustave i prema tome smatram da bismo trebali nastaviti primjenjivati istu strategiju da e, ne ulazimo u e, pojedinosti e, vezano za ovu kriznu situaciju nego da se usredotočimo na pomoć. Zastupnica Kronberg. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da iza ove situacije stoji jedno bitno pitanje. A to pitanje se tiče vjerodostojnosti naše borbe za demokraciju. To je pitanje može li e, vojni udar ikada biti smatran demokratskim i možemo li te stvari staviti na stranu ako bismo mogli podržati novu sna, nove snage. E, možemo li to zanemariti ako građani žele da vojska preuzme vlast i ako to podrže i humanitarne organizacije. Smatram da postoji i regionalna dimenzija koju moramo uzeti u obzir, a to je kako će se demokracija percipirati na Bliskom istoku ako je riječ samo o pragmatičnom pitanju, o nasilju budućnosti i ekonomiji, onda je naša borba za demokraciju neće uroditi plodom. Moramo biti vjerodostojni i moramo biti dosljedni. Hvala. E, Rowit. E, ako se složimo s komisijom da je Egipat e, ispit za našu politiku. E, trebamo se pitati e, je li itko mogao predvidjeti da će se to dogoditi. Mi smo razgovarali s njima i prije i sada. Nismo odgovorni za zbivanja u Egiptu, ali moramo pokušati vidjeti jesmo li dovoljno na vrijeme anticipirali događaje. I e, go, ja se slažem da ne smijemo instrumentalizirati Europsku uniju, ali pitanje je koja će biti naša uloga. Hoćemo li samo čekati da e, daljnji razvoj događaja? I slažem se sa svima koji su rekli da trebamo biti zabrinuti zbog eskalacije nasilja i sigurnosti na prvom mjestu. Dakle, pitanje je ako želimo izbjeći građanski rat u kojem bi mnogi izgubili živote, postavlja se pitanje što radimo kako bismo to postigli. A ako postoji opravdanje za intervenciju vojske, a ja imam pomalo drugačije mišljenje od kolegice Gomeš, jedino opravdanje može se temeljiti na rezultatima Mursijevog režima. Neki kažu da je on bio antidemokratski i da je vodio Egipat krivim smjerom. E, smatram da bismo trebali iznijeti ocjenu o tome i zamolit ću govornike da mi daju odgovor na ova pitanja. E, hvala. Imate sada još 15 minuta za odgovore, ali molim vas, e, dakle, svatko neka se ograniči na 5 minuta. Well,